pravilnika e, vam je zastup, dnevni red, ja vam predlažem sljedeće izmjene. Obe izjave potpredsjednika komisije visoke predstavnice za vanjsku politiku o e, situaciji u Izraelu i Palestini i situaciji u Sudanu pomiče se sa srijede popodne na utorak popodne nakon e, rasprave o proračunu. Izjava komisije o strategiji za Europu 2020 kao i e, izvješće Suro se pomiče sa utorka popodne na srijedu na večer prije izjave komisije o pristupu financijskim sredstvima za mala i srednja poduzeća. Ima li primjedaba? To nije slučaj. E, onda se tako izmijenjeni dnevni red smatra usvojenim. Imao bih jednu molbu. Glasanje e, u četvrtak bit će opet vrlo opsežno. Možda bismo mogli pola sata prije započeti sa glasanjem. E, mi smo to glasanje već pomaknuli e, ovo dakle nije bilo u vezi sa ljetnim vremenom nego samo prijedlog za pomicanje početka glasanja. Klub zastupnika EPP zatražio je da potpredsjednica i visoka predstavnica za vanjske poslove da izjavu o Gruziji i osobito o TV stanici Rustavi 2 u srijedu popodne i to sa rezolucijom za ovaj prijedlog e, govorit će najprije zastupnik Brok. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, e, zamolio bih vas e, usprkos razmišljanjima da se e, formiraju e, najprije neke delegacije da o ovim pitanjima raspravljamo već ovaj tjedan. E, ako se to pomakne za mini plenarnu sjednicu bit će prekasno jer do tada će odluka već biti donešena u ukidanju te TV stanice. Tada ćemo moći samo protestirati, a sada bismo mogli zatražiti da se ta odluka ni ne donese. E, dakle, u okviru e, naših e, sporazuma sa Gruzijom mi možemo tražiti da posljedna neovisna TV stanica u Gruziji ne bude ukinuta uh, u uh, predizbornoj godini smatram da je to od velike važnosti znam da uh, postoje razmišljanja da to radimo u da se time bavimo u, u studenom međutim ja vas molim da uzmete obzir ovaj argument i da prihvatite prijedlog i poduprete prijedlog da se to stavi na dnevni red već na ovoj plenarnoj sjednici. Hvala lijepa gospodine Brok. E, tko želi poduprijeti ovaj prijedlog gospodina Broka? Tko želi govoriti za ovaj prijedlog? Nitko. Tko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Gospođa Hautala, izvolite. Htjela bih e, apelirati na sve da ne podupru prijedlog da se ostavi na dnevni red ovoga tjedna. Kao što je spomenuto, delegacija će koncem ovoga tjedna otputovati u Gruziju. Održat ćemo prvi e, međuparlamentarni sastanak sa članovima parlamenta Gruzije E, što će biti povijesni događaj. E, mi ćemo za vrijeme tog razgovora, e, putovanja razgovarati sa predstavnicima vlade i oporbe. U prošlosti se već u, slučaju, u jednom slučnom slučaju isti kolege koji se sada predlažu ovu izmjenu dnevnog reda nisu uložili nikakve primjedbe. Mi smo, ja sam zabrinuta da ćemo e, naštetiti naše naše vjerodostojnosti ako e, sada e, ako budemo imali dvostruka mjerila i ako se sada budemo postavili drugčije nego u drugim sličnim slučajevima. U redu, onda ćemo sada glasati o ovom prijedlogu. Dakle, Gruzija i osobito situacija TV stanice Rostavi 2, da se ta točka stavi na dnevni red ovaj tjedan u Strasburu. Tko je za? Tko je protiv? E, prijedlog je odbijen. Izvolite. Jesu li svi glasali? Jesu li svi kolege glasali? Zatvaram glasanje. Predlog je odbijen. Dnevni red ostaje nepromjenjen. E, Klub zastupnika GUE Engel zatražio je da potpredsjednica komisije, visoka predsjednica za vanjske poslove, da izjavu u povodu 40. obljednice Zelenog maša u zapadnoj Sahari. Da, dakle, tu izjavu da u srijedu popodne. Za taj prijedlog govorit će kolegica Sanchez Kaljente. Izvolite. Hvala vam 6. studenog bit će 40 godina od zelenog marša, 40 godina marokanske okupacije Zapadne Sahare. To je teritorija koja je kolonija prema članku 73 povelje e, e, UN-a. Evropska unija ne pruža nikakvu pozornost tom sukobu i na taj način samo e, doprinosi ovakvoj situaciji te paralizira planove UN-a za ovaj teritorij. Ako Europska unija doista želi braniti ljudska prava, kao što neprestano ponavlja, smatram da moramo razgovarati o ovoj temi. 90 tisuća osoba već 40 godina živi izvan svoje zemlje zbog marokanske okupacije. Ti isti e, ljudi su danas žrtva ogromnih kiša koje su uništile polja u toj regiji. Moramo o tome razgovarati, ne smijemo odkretati glavu i gledati u drugom smjeru. I zato vas molim za podršku. Hvala lijepa kolegice. Tko želi govoriti za ovaj prijedlog? Izvolite gospodine Lambec. E, ne zato što se radi o obljetnici zelenog marša, nego u nego će se u vezi sa tom obljetnicom održati mini plenarna sjednica u studenom i mislim da ovo onda možemo imati na dnevnom redu mini plenarne u Briselu u studenom. U redu. Vi dakle niste podržali ovaj prijedlog. Tko želi govoriti protiv prijedloga gospođe Sanchez? Izvolite gospodine Preda. Gospodine predsjedniče, e, mislim da je malo preuranjeno sada govoriti o šestom studenom e, u komunističkom e, dijelu se ova obljednica malo preuranjeno slavi, o tome se raspravlja u Španjolskoj i u drugim zemljama, ali to nije parlament, e, to nije pitanje za Europski parlament po mom mišljenju. Možda bi najprije delegacija za Magreb trebala otići na lice mjesta. E, kolega Lambert je rekao da dakle možemo o tome raspravljati i u studenom. Da li vi dakle povlačite svoj prijedlog? Da li vaš klub zastupnika predlaže da se e, ova točka stavi na dnevni red mini plenarne u studenom? Izvolite. Podržavamo prijedlog gospodina Lamberca da raspravu o tome održimo na mini plenarnoj u studenom. U redu. U redu. Imam onda, zamolio bih gospođu Cima da e, podnesete taj zahtjev kako bismo to onda stavili na dnevni red mini plenarne u kako bismo vidjeli hoćemo li to staviti na dnevni red mini plenarne u Strasburu u studenom. E, E, kolega Rojl je predložio da glasanje u četvrtak pomaknemo za pola sata unaprijed. Tko go će govoriti u, za taj prijedlog? Dakle, sad još ne glasamo o tome prijedlogu, nego samo pitam da li netko želi govoriti za taj prijedlog. Da li je netko protiv? Dakle, tko, sada, tko je za da se e, početak glasanja pomakne za 30 minuta unaprijed? Tko je protiv? Suzdržan? E, mislim da je ovo prvi put da smo takav jedan prijedlog prihvatili, usvojili jednoglasno. Drage kolegice i kolege, želim vas upozoriti na dvije stvari. Glasanje e, traje 30 do 45 minuta. Mi počinjemo sa glasanjem 30 minuta ranije. To dakle skraćuje vrijeme za e, izlaganja za 30 minuta. Sve pritožbe u vezi s tim e, proslijedit ću dalje svima koji su sada glasali za ovaj prijedlog. Dakle, dnevni red e, zasjedanja ovim je usvojen. Izvolite gospodine Castaldo. Hvala vam. Ja bih iskoristio ovu priliku kako bih nešto rekao. Vrlo često u četvrtak ujutro razgovaramo o slučajevima kršenja ljudskih prava a danas, a zato ovaj puta ćemo još e, to skratiti za pol sata. Slažem se s onima što je rekao kolega Rubik, ali bojim se da te slučajeve kršenja ljudskih prava vrlo često ne shvaćamo dovoljno ozbiljnom. To je i zbog toga što nema dovoljno zastupnika na raspravama, a i zato što nam se neprestano skraćuje vrijeme. Zar ne bi bilo bolje da te rasprave premjestimo na mini plenarne sjednice u Briselu? Eto, to je moj prijedlog, molim vas da razmislite o tome. Ich habe volles Verständnis für imam potpuno razumijevanje za vaš prijedlog, ali nažalost moram vas informirati da u četvrtak uopće nemamo na dnevnom redu raspravu o povredama ljudskih prava. E, mi u listopadu uvijek imamo dva zasjedanja, e, plenarna zasjedanja i ovo je drugo na kojem nema e, rasprava o povredama ljudskih prava na dnevnom redu. Dame i gospodo, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o porezima. Najprije izvješće Ferber, obveza e, automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Gospođo Sanda, izvolite. Želim razjasniti sljedeće e, u vezi sa pomanjkanjem vremena i e, mogućnosti da se rasprave pomaknu na mini plenarnu u Briselu. Mislim da bismo trebali iskoristiti vrijeme u Strasburu u četvrtak popodne i četvrtak popodne je dio plenarnog plenarne sjednice, dakle mi to možemo iskoristiti kao što je predviđeno ugovorima, a tek potom možemo pomicati prebacivati rasprave na e, mini plenarne u Briselu. E, gospodo zastupnici, možda niste čuli ili shvatili moje ono što sam rekao, a i sad me ne slušate, već minutu vam se, gospođo Sander, već jednu minutu vam se obraćam, ali vi me ne slušate. Dakle, upravo to sam i ja rekao i četvrtak popodne nam stoji na raspolaganju kao radno vrijeme. Dakle, mi se u tome potpuno slažemo.